nastupio napustio europske e, pučane i priključio se e, konzervativcima. Od e, fdd sam dobio popis novih imenovanja To će se unijeti u zapisnik ove sjednice. Ako se ne zaprime prigovori, to znači da su sva ta imenovanja potvrđena. Hvala lijepa. Sada započinjemo sa glasovanjem.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 gospodo, najprije e, moram nešto reći vezano uz poslovnik i vezano e, gospodin Jurek će nam se obratiti. Gdje je? Gospodine predsjedniče, sukladno pravilu 164 želio bi se referirati na komentare iz prethodne rasprave koji su se odnosili na mene osobno. Referiram se na izjavu gospođe Vuritske. Hvala. Dame i gospodo, gospođa Kudricka je bila iznenađena činjenicom da predsjednik Tusk će predstavljati stajalište Europske unije ovdje po pitanju migracije uoči objave komunikacije komisije o svojim planovima za kvote. Ne znam gdje je gospodin Tusk, mislim da trenutno vodi izbornu kampanju, ali trebao bi biti ovdje. Trebao bi biti ovdje braniti stajalište Europske unije. To je njegova primarna djelatnost i primarni zadatak. Izvolite, gospođo Kudrivska. Gospodine predsjedniče, obzirom da gospodin Jurek je mene osobno spomenuo imenom, željela bih odgovoriti. Vijeće predstavlja gospođa iz Latvije. E, na razini predsjedničkog ureda gospodin Tusk trenutno priprema istočno partnerstvo u Rigi za sutra i preko sutra.